78. popisat ću e, financijski sporazum sa Ukrajinom zajedno sa e, predsjednikom vijeća, dakle radi se o makrofinancijskom sporazumu. Idemo sada na dnevni red e, za današnju sjednicu. Kao prvo imamo zahtjev, dakle imamo pitanje poslovnika gospodina Korbeta. Izvolite.